Le président de la République d'Estonie, le président Ilves. Predsjednik Republike Estonije, gospodin predsjednik Ilves. Drage kolegice i kolege, meni je ovo jedna velika radost našeg bivšeg dugogodišnjeg kolegu Tomasa Ilvesa pozdraviti ovdje među nama u Europskom parlamentu. Gospodin Ilves se vratio na ono mjesto na kojem je proveo godine i godine radeći kao zastupnik u Europskom parlamentu. Ali sada na njegovom, njegovoj novoj dužnosti kao predsjednik Estonije je ovdje već drugi put među nama. Dragi kolega Ilves, štovani predsjedniče Estonije. Za nas je to velika čast što ste nas posjetili i odmah vam dajemo riječ. Izvolite, predsjedniče Ilves. Dame i gospodo, prije svega moram se ispričati e, što mi je glas ovakav, ali evo nešto sam uhvatio u Estoniji. Pred deset e, godina napustio sam e, ovaj dom da bih preuzeo novu funkciju u svojoj zemlji. Nije bilo migracije, krize eura ili migracije, nije bilo ni pomisli na to da bi se europske granice mogle nasilno promijeniti, niti da bi europski projekt mogao propasti. Isto tako nije bilo pametnih telefona, e, internetskog nadzora, niti Ubera. Dame i gospodo, gotovo tri četvrtine stoljeća ponavljali smo mantru toga da je Europa projekt za mir. Prvih e, tri četvrtine stoljeća Europa, odnosno polovica Europe, da budem precizan, je rasla, a sigurnost je bila eksternalizirana, čak i e, pod prijetnjom agresivne totalitarne Sovjetske unije, Sovjetskog saveza. E, međutim, u posljednjih 25 godina e, 20. Eh, stoljeća nastavili smo reintegraciju Europu, isto tako da bismo pridobili one nacije koje su bile prisiljene živjeti pod totalitarnim režimima. Danas eh, smo suočeni s novom eh, prijetnjama koji su egzistencijske prirode, Vanjske su i kao što smo u Parizu vidjeli, to su unutarnje prijetnje. I ne znamo što sad. E, u strahu smo i za mnoge Europa više nije odgovor. I gospodin e, sada citira stihove William Butler Jejca o raspadu poretka i uspostavi anarhije. Pogledajmo u oči ovoj novoj stvarnosti. Europa prolazi kroz transformacijsku krizu. Hoćemo li sabiti redove ili ćemo pustiti drugima da se s time bave? Radi se o transformacijskoj krizi koja će testirati sve ono što je Europska, Europa, Europa postigla korak po korak, sve od Monea i Šumana. Sada smo došli do trenutka gdje ćemo ili postati jači ili ćemo pustiti silama koje nas razdvajaju da prevladaju. Nužno je priznati da u ovoj transformacijskoj krizi mnogo toga je bilo e, predvidivo, Znali smo da postoje ozbiljni problemi, ali smo odgodili bavljenje internim europskim e, krizama e, valute euro sve dok je postala gotovo nerješiva. Sve do nedavno mislili smo da je to najveća prijetnja europskom projektu. Nismo bili u pravu. Isto tako znali smo, i to dugo vremena, da velike gospodarske i demokratske razlike između Europe i njenih e, najbližih susjeda na jug i na istog su bile tempirana bomba, čiju su eksploziju još dodatno odgađali ograničavajući učinci autoritarnih režima na jugu, širom Mediterana i na Bliskom istoku. Danas e, migracije, masivne migracije pokrenute strahotama građanskog rata i sustavnom brutalnošću Daesha e, koje su iskombinirane sa e, gospodarskim migracijama ljudi koji bježe iz siromaštva i nedostatka gospodarskih prilika, prijetnje su Europi kao nikada do sada. Schengen je ugrožen. Neke države odbijaju primiti izbjeglice, a neke su e, pod navalama izbjeglica. Solidarnost puca po šavima. Neki ne žele pomoći, a drugi govore da solidarnost treba ići u dva smjera. A strukturni i kohezijski fondovi isto tako skupe demonstracije solidarnosti. Dame i gospodi, užasnuti smo kad čujemo te brojke. Milijun izbjeglica i migranata u Europi ove godine, a predvida će da će u sljedećih dvije godine još dva milijuna pristići u Europu. Da, to su ogromne brojke i to su brojke koje će... Um, predstavljati veliki izazov za socijalnu koheziju i naše proračune. Međutim, vidjeli smo mnogo gora vremena i iz njih smo izašli živi u Europi, u Njemačkoj, u 1946. E, znači samo u Njemačkoj bilo je 12 milijuna internih izbjeglica i dodatnih 12 milijuna raseljenih osoba iz 20 različitih zemalja. U tri godine uprava Ujedinjenih naroda za pomoć i obnovu potrošila je u današnjim vrijednostima nekih 50 milijardi eura spominjem ovu brojku kako bih vam ilustrirao s kako su se velikim zadatkom morali uhvatiti u koštac naši djedovi i bake kada Europa nije imala institucije, a nekad nije bilo ni suverenih vlada. A to sve skupa se došavalo prije nego što je uopće počeo Maršalov plan. Stoga, dame i gospodo, sabimo redove, napustimo neodlučnost, prestanimo upirati prstima jedni od druge i prestanimo bježati od odgovornosti. mi možemo uspjeti i možemo riješiti ovu migracijsku krizu ako pokažemo odlučnost naših prethodnika i ako prihvatimo funkcionalni oblik raspodjele tereta, raspodjele opterećenja. Isto tako moramo preuzeti potpunu kontrolu nad europskim vanjskim granicama. Ne možemo ukinuti granice i izvan i unutar Europske unije. Nikad neću završiti svoj govor na ovaj način. Isto tako moramo imati funkcionalnu zajedničku politiku azila, posebice kad se radi o odbijanju prijevarnih zahtjeva i vraćanju nezakonitih imigranata. Je li to tako teško kada to usporedimo ono s čim se Europa morala suočiti u godinama nakon drugog svjetskog rata? Dame i gospodo, nakon strahota e, napada u Parizu, bojim se da će izbjeglička kriza samo još dodatno dati podstreka populizmu i ekstremizmu u Europi što se tiče politike. Čuli smo e, argumente e, da ne možemo prihvatiti izbjeglice zato što su oni teroristi, a zaboravili smo da izbjeglice koje ulaze danas u Europu tu dolaze zato što su se suočavali doma sa istom brutalnošću koju smo mi doživjeli u Parizu, ali na puno eh, većoj ljestvici. Danas eh, politički govori preuzimaju eh, formulacije koje smo pred nekoliko godina nalazili samo na anonimnim internetskim forumima a demokrati i centristi koji pozivaju na mirni e, pristup su, pod, često žrtve e, napada. Ekstremističke stranke i političari iskorištavaju ovu izbjegličku e, krizu i iskorištavaju nezadovoljstvo glasača sa često mlakim i mlitavim reakcijama europskih političara građani čekaju odlučno, odlučnost, odličnost u odgovoru na krize, a to je ono što ekstremisti e, iskorištavaju da bi pozvali na što manje Europe, da bi pozvali na neeuropska rješenja. Ja to govorim e, među ostalim kao sin izbjeglica koji su pobjegli iz svoje domovine Estonije u drugom svjetskom ratu. Moji roditelji nisu uvijek u Švedskoj imali osjećaj da su dobrodošli, ali pružena im je mogućnost, pružena im je prilika. I ja se nadam da će e, jedan od današnjih izbjeglica biti e, jednog dana sirijski predsjednik koji će arapski govoriti s njemačkim naglaskom. Dame i gospodo, premda smo trebali predvidjeti krizu eura i migracijsku krizu, jednu krizu nismo predvidjeli i do danas to ostaje nevjerojatno. Radi se o invaziji i anšlusu Krima, nakon čega je uslijedila invazija e, Donbasa. Neću danas e, ulaziti u detalje, ali moram reći da e, time što je učinila pred dvije godine Rusija je prekršila svaki značajni osnivački ugovor Europske unije počevši sa poveljom Ujedinjenih naroda, završnim helsiškim aktom iz 1975. Isto tako prekršila je Parišku povelju iz 90. i prekršila je memorandum iz Budimpešte iz 1994. koji je Ukrajini garantirao teritorijalni integritet u zamjenu za uništavanje tada trećeg najvećeg nuklearnog arsenala u svijetu. Drugim riječima, ne možemo više pretpostaviti da ugovori koji su temelj europske, i tu naglašavam europske sigurnosti od drugog svjetskog rata, da još uvijek e, su dovoljno snažni. Europska unija je hitro reagirala i odgovorila na rusijsku agresiju, na agresiju Rusije i e, te sankcije su imale odvraćajući e, učinak, bile su djelotvorne. Ali europski odnosi sa Rusijom ostaće loši e, još dugo vremena. Strateško e, strpljenje je ključno. Neki pozivaju na dijalog, ali dijalog nije politika sama po sebi, pogotovo ne za e, kao borba protiv agresije. A to smo mogli naučiti nakon Minhena 1938. Dame i gospodo, govorio sam o europskim krizama, o nekima koje smo mogli predvidjeti, o drugima koje nismo mogli predvidjeti. A sada ću, do kraja svog izlaganja, govoriti o našoj budućnosti i o dugoročnoj krizi koju možemo izbjeći ako je shvatimo dovoljno ozbiljno prije nego što se nađemo usred te krize. Radi se o sve e, manjoj konkurentnosti Europi, sve manjoj produktivnosti u svijetu koji se rapidno mijenja, koji je digitalni svijet. Skupa sa e, Kaušikom Basuom, glavnim ekonomskim stručnjakom Svjetske banke, upravo sam završio supredsjedanje e, pripremom e, prvog, prve studije Svjetske banke o gospodarskom potencijalu informacijskih telognija i potencijalu za društvo i upravljanje. E, ta studija e, pokazuje koje sve zamke e, bi nas mogle čekati. Europa ne stoji vrlo loše u toj studiji, ali Europa će poštati drugi ključni igrač ne samo sa SAD-om, nego Indijom i Kinom, a to nam neće biti lako Digitalna revolucija bi mogla biti blagoslov za jedinstveno tržište. E, danas e, se rađaju paneuropska tržišta u zdravstvu, bankarstvu i transportu, a to se činilo vrlo lokalnim pred samo nekoliko godina. Međutim, naše zakonodavstvo je još uvijek rascijepkano i nije pripremljeno za digitalno tržište. Mi e, gubimo na taj način mnoge prilike. To sam eh, na vlastite oči vidio ehm, kada sam e, jednog e, mladog 23-godišnjeg e, mladića koji pokreće svoj startup pozvao da pozvao k sebi, on je rekao žao mi je gospodine predsjedniče, ali ja idem u SAD. Nekoliko mjeseci kasnije on je dobio investiciju od 4-6 milijuna za svoj startup i samo opet nekoliko mjeseci kasnije prodao je, odnosno tri godine kasnije, prodao je za 100 milijuna dolara to svoje poduzeće a on je mogao ostati u Estoniji, a nije. I nažalost, e, znamo zašto i nažalost e, ta se priča konstantno ponavlja u svim državama članicama. Pre 60 godina e, ugovor iz Rima je postavio temelje za ono što mi danas zovemo četiri slobode. Sloboda kretanja osoba, roba, kapitala i usluga. A digitalno nije bilo ništa. Računala su se tek rađala. A danas živimo u potpuno drugačijem svijetu. I ukoliko ne prepoznamo, ne priznamo koliko koliko je to uvelo e, duboke promjene, posebice u prethodnih 15 e, godina, Europa će početi kaskati. Uhvatanje u koštac sa izazovima digitalne revolucije od Europe zahtjeva e, djelovanje na razini poduzeća, civilnog društva i svih razina vlada. Tržište snage i poslovni modeli će biti glavni pokretači našeg odgovora na ti revoluciju, ali europska e, zakonodavstvo tome mora dati podršku. Predlažem vam da e, ovim četirima e, osnovnim slobodama dodamo i petu slobodu, slobodno kretanje podataka. Ova peta sloboda Eh, bi se mogla ubrojiti i u ovih eh, četiri slobode, ali mislim da je ona toliko važna da zaslužuje posebni status. Podaci nisu niti osoba, niti dobro, niti eh, kapital, niti usluga. Ali kako bi se svi oni mogli slobodno kretati, moramo omogućiti slobodno kretanje podataka. Prijedlozi komisije o digitalnom jedinstvenom tržištu će nam pomoći da postignemo slobodno kretanje podataka, ali to mora biti inherentna, mora postati inherentna vrijednost e, unutarnjeg tržišta, a ne samo neki niz ciljeva koje moramo postići do nekog datuma. Što će značiti ta peta sloboda za naše državljane? S jedne strane to će značiti da možemo uslugama smo, e, koje smo platili možemo pristupiti e, u svim državama članicama online trgovina više ne bi bila ograničena zbog nacionalnosti bankovnog računa. Stoga danas jednostavnije je zbog e, toga što se dešava jednostavnije poslati e, bocu maslinovog ulja iz e, sa Sicilije u Arktički na Arktik nego što je poslati pjesmu sa iTunesa preko granice. A u našoj mojoj državi mi imamo e-recepte, znači ja mogu e-recept e, pokupiti u bilo kojoj e, ljekarni u svojoj državi, ali ne u drugim državama Europske unije. Zato ja u Strasburu ne mogu e, pristupiti receptu koji mi je prepisao liječnik u Estoniji, a to mora postati moguće. Slobodno kretanje podataka važno samo za trgovinu. Kao i svaka temeljna europska sloboda, sloboda kretanja podataka dolazi s određenim pravima i odgovornostima, a ključna odgovornost ovdje je odgovornost za zaštitu podataka. Vlasništvo nad osobnim podacima i e, sloboda da odlučimo o tim osobnim podacima od ključne su važnosti za otključavanje vrijednosti tih podataka. Nova uredba o zaštiti podataka priznaje taj, to načelo i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 i pojedincima će dati stvarno vlasništvo nad vlastitim podacima i da će im pravo da ga da te podatke šalju trećim stranama. Ovo će stvoriti nova tržišta i ako se primjeni na javni sektor smanjit će administrativno opterećenje i izvještavanje koje sada europske građane košta mnogo frustracije, mnogo živaca, vremena i novca, a značajno će povećati transparentnost. Moramo isto tako se truditi da stvorimo gospodarstvo podataka gdje e, ista pravila vrijede i za neosobne podatke. E, ogromna vrijednost leži u velikim podacima koje generiraju naši domovi, naši automobili. E, u Njemačkoj to se danas zove Industrie 4.0. Europa mora investirati u tehnologije koje stvaraju povjerenje u sigurnost e, tokova podataka, posebice enkripciju i takozvanu blockchain tehnologiju i moramo promovirati korištenje tih tehnologija. Na kraju, kao što je e, slobodno kretanje e, roba nešto što treba luke i ceste, slobodno kretanje podataka treba veze. 5G i optičke veze, optičke infrastruktura mora e, biti dostupna svugdje. Naše ruralne zajednice su imale mnogo koristi od zajedničke poljoprivredne politike, a u ovom novom svijetu oni imaju pravo i potrebu pristupu internetu kao i svi drugi. Zato je uključivost ključna. Ključno je da svi imaju koristi od ovih e, digitalnih dividendi. Iskustvo Estonije e, im daje razloga za optimizam. Od 2005. dozvolili smo online glasovanje u devet nacionalnih, regionalnih i europskih izvora. Vi mislite da to e, koriste samo mlade urbane elite, ali ekstenzivno sociološko istraživanje pokazalo je da ne postoji razlika u demografskom niti urbano-ruralnom smislu. E, mi umirovljenici u malim selima e, jednako često koriste Skype i glasuju online kao što to čine mladi ljudi u gradovima. Istovremeno, dame i gospodo, moramo si postaviti pitanje kamo nas vodi digitalna revolucija, kako će izgledati budućnost rada u digitalnoj eh, eri, što se te dogoditi sa eh, taksistima i sa radnicima u tvornici, a sutra eh, kako će, će to učinka imati na rad liječnika ili računovođe. Svaka prethodna industrijska revolucija je povećala zaposlenost i nova radna mjesta su uvijek bila bolje plaćena e, za, e, za veće vještine, ali ne znam kako će, hoće li se povijest u ovom slučaju ponoviti. Mi smo tek na početku digitalne revolucije i nemamo jasne odgovore, ali ono što ja sigurno znam da digitalna revolucija kao što je to slučaj sa krizom eurozone, krima i izbjeglica od nas traže da izvučemo najbolje iz sebe u trenucima u kojima politika često igra na kartu e, niskih strasti. Ovo je vrijeme da skromno koračamo koracima naših prethodnika, da u 1957. 1989. 1991. i 2004. naši prethodnici su e, suočeni sa nesigurnosti pokazali da su dovoljno jaki. Ako mi popustimo pred populistima, tada nijedno rješenje neće biti odgovor na, na krize s kojima smo suočeni. Rješenja koja nas vraćaju na nacionalne, na nacionalne odgovore će nas dovesti u eru koja je vla, u eru pred e, drugi svjetski rat. Vratit ćemo se u razdoblje gdje je moć davala za pravo. Nažalost, e, vidjeli smo mnogo puta kamo to vodi. I nemojmo iluzije ako ne budemo dovoljno odlučni i da opet citiram e, jejca, najboljima nedostaje prednosti, a najgori su puni intenzivne strasti. Sad je na nama da odaberemo. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. Štovane kolegice i kolege, hvala vam na vašem aplauzu. Ali puno hvala našem dragom kolegu i sadašnjem estonskom predsjedniku na ovom inspirativnom govoru. Mislim da tu ne možemo i nemamo što dodati. I što se tiče aplauza, i što se tiče prosvjeda, tijekom vašeg govora. Mislim da je to isto tako bilo vrlo indikativno i ukazivalo je na naše buduće smjerove i na tome posebno hvala kojima se trebamo dakle kretati. Hvala vam. Kyrios Proideros. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε. Drage kolegice i kolege, prelazimo na glasovanje. Molim vas lijepo zauzmite mjesta. Gospođa Atkinson je molila e, za riječ u vezi pravilnika. Izvolite. I molim vas na koju se točku poslovnika pozivate. Dakle, ja sam rasterećena i slobođena bilo kakve sumnje ili optužbe koje je podignuta protiv mene i ja sam to htjela objasniti i zahvaliti kolegama koji su me poduprli. Ja sam u